parlementaires e, Dragi kolege iz nacionalnih i Europskog parlamenta, čast mi je da kao predsjedatelj odbora za proračun Europskog parlamenta i kao bivši zastupnik e, francuskog parlamenta da vas pozovem na ovu drugu sesiju našeg e, jutarnjeg sastanka kojeg e, su predsjedavam s kolegom Peterom Duisenbergom koji je predsjedavajući odbora za proračun, odnosno financije u nizozemskom parlamentu. Zahvaljujem se Pjeru Moskovisiju koji je povjerenik za financijska pitanja poreze i carine što je pristao da dođe na naš sastanak. Drugi dio naše međumentarne eh, parlamentarne konferencije bit će na mehanizmima i postupcima koje se primjenjuju u pojedinim državama članicama vezano za proračunsku koordinaciju i razgovarat ćemo o tome koju ulogu tu igraju parlamenti. Raspravljat ćemo o tome kako situaciju možemo poboljšati i kako se e, može odraziti mehanizam za proračunsku stabilizaciju u eurozoni. Osvrnut ćemo se i na izvješće petorice predsjednika i govoriti o dovršenju Europske ekonomske e, i monetarne unije. Dame i gospodo, činjenica jeste da Europa sada nema zajedničku ekonomsku politiku, koja bi bila nešto drugo, a ne samo zbroj nacionalnih politika. Iz tog razloga smatram da je zaista hitno da se osnuje proračun za eurozonu kako bismo se borili protiv asimetričnih udaraca i e, kako bismo na taj način nagradili napore koje ulažu države članice eurozone mogli bismo raditi sa današnjim mehanizmima, evropski mehanizam o financijskoj stabilizaciji u koju izdvaja svaka država iz eurozone i koja predstavlja dodatak za e, upisivanje e, zajmova, da ona zapravo predstavlja mrtav ugao parlamentarnog nadzora. Nju ne kontroliraju niti nacionalni parlamenti, niti Europski parlament. Osobno želim ovdje reći da e, mi kontroliramo taj postupak putem ministra koji je zadužen za europsku skupinu, a bilo bi dobro da se u tom smislu sastaje češće i konferencija u skladu s člankom 13. Tu bi trebali biti predstavljani osobe koje su zadužene e, za pitanja financija i proračuna iz nacionalnih parlamenta s kolegama iz Europskog parlamenta. Mislim da nam fiskalni pakt omogućava da se time bavimo na smioniji i odvažniji način nego li što to radimo. Biće mi drago u tom smislu čuti sva vaša razmišljanja. Pokušat ćemo naći pravu mjeru prilikom rasprave. Molim da svi koji uzmu riječ da se ograniče ako je to ikako moguće na dvije minute. E, predsjednik Duisenberg će predsjedavati samim raspravama koje će on voditi kada se dakle budu postavljala pitanja. A ja ću sada dati riječ povjereniku Pjeru Moskovisiju. Molim da njegov uvod ne bude dulji od 10 minuta. Hvala. Ne, neću govoriti dulje od 10 minuta. Hvala vam dame i gospodo što me ponovno ugošćujete jer bio sam i učer u ovoj vječnici. Došao sam danas na drugi dan vaših sastanaka, drugi dan kad se bavimo prvenstveno proračunskim i ekonomskim pitanjima. Jučer sam rekao da imamo tri prioriteta europskog semestra to su e, investicije i, i proračunski nadzor o kojem želim posebno govoriti e, danas. Želim da proračunska odgovornost ostane prioritet na razini Europske unije, ali ne smijemo raditi na uštup gospodarskom rastu. Nacionalni parlamenti, to je jasno, tu će igrati bitnu ulogu. Ja sam nekada bio također e, nacionalni zastupnik, a e, sasvim razumijem i europsku dimenziju koju bi ti parlamenti trebali igrati. Nedvojbeno e, političke orijentacije i jesu nešto što ostaje u rukama nacionalnih parlamenta i zato je važno da smo se danas ovdje sastali. Zašto je koordiniranje važno? Zato što su proračunski sustavi država članica, a naročito onih u eurozoni, su međusobno isprespleteni. To smo shvatili za vrijeme krize, ponekad na težak način, ali e, to nam je pomoglo izlazak iz krize. E, želim vam govoriti više o koordiniranju kako bismo lakše o tome raspravljali. Najprije proračunska odgovornost jedno od stubova e, ekonomske politike u Europi i tako treba ostati. Sada kada je kriza prolazi, a ja sam europski povjerenik koji je zadužen za ekonomska, financijska pitanja, za poreze i carinsku uniju. Ja sam se obavezao pred Europskim parlamentom da će se pravila poštovati po pitanju proračunske odgovornosti. Mislim da su održavi proračuni e, načelo kojeg se moramo pridržavati, ali to je i realan načelo. Ne smijemo zaboraviti da u Europi ima sve, e, da je stanovništvo sve starije, a to povećava određeni broj troškova. Moramo naći dobru mjeru između srednjeg i kratkog roka, između nužnosti da saniramo naše račune i e, da s druge strane e, pokrenemo gospodarski oporavak i rast. Dakle, trebamo naći dobar kompromis u okviru europskog semestra. O tome smo dugo raspravljali i jučer. Neke države članice morat će zato provesti strukturne reforme kojima će se ostvariti gospodarski rast, ali istovremeno proračun mora biti održiv na dugi rok. E, kako ću napraviti sada sa Andriju sa koordinacijom? To znači da trebamo imati konsolidiranu verziju eurozone. U nekim e, državama ne nedostaje ulaganja, ali e, moraju se neke marže tu korigirati. U drugim zemljama to nije tako jer postaju nekoherentni prioriteti. Dakle, stalno trebamo uklanjati eh, makroekonomsku nestabilnost. Moramo imati u vidu uvijek cjelokupnu sliku eurozone i previše se za sada još uvijek koncentriramo na pojedinačne situacije u određenim državama. Zato je dakle potrebno imati više proračunske koordinacije. Znate kako se raspravljaju o, o proračunskoj koordinaciji i proračunu općenito. Od Lisabonskog ugovora potrebno je koordiniranje proračunskih politika pojedinih država i fiskalni pakt je među ...državni pakt kojim se želi naglasiti određeni aspekti te koordinacije. E, iz dakle e, ne bi mogao u tom kontekstu reći da ako dođemo neke nove okvire upravljanja koje su nastale zbog hitnog djelovanja za vrijeme krize, a to su bili pakt dvaju i pakt šest mjera, one su ponešto izmijenili situaciju. U eurozoni usmjerili smo se na ex ante provjeru. U nacionalnim proračunima, dakle prijedlog proračuna koji je načinjen na jesen, se bavi onim što se prethodno raspravljalo u Briselu. I teoretski gledano, može se od jedne države tražiti da ponovno e, osmisli proračun što je zapravo u izvjesnom smislu odbijanje prijedloga proračuna i e, određeni proračunski nadzor iz e, Brisela. A države članice, dakle tu imaju značajnu ulogu i to je trostruga uroga nacionalnih parlamenta e, gdje, e, koji prvo osiguravaju da proračun bude održiv i u okviru europskih pravila. Dakle, moraju zajemčiti učinkovitost proračunske politike i proračunskog konsenzusa koji je nužna potka svakog nacionalnog proračuna. On je rezultat e, rasprava oni koji su upoznati s činjenicama, a tu e, vlast e, i e, tijelo koje donosi odluke, koje nitko ne može osporiti, ima upravo nacionalni parlament. Nacionalni parlament i europski partneri moraju raditi na tome da nadziru da će vlada te države provesti taj proračun prema pravilima. Što se tiče nacionalnih parlamenta i njihova intervencija na kratak i srednji rok vrlo je važan u okviru Europske unije. Nacionalno programiranje zapravo e, omogućuje konvergenciju u okviru europskog semestra. Znate da paksto o stabilnosti i rastu traži da u svakom programu budu sadržane informacije o tome e, kada je proračun predstavljen parlamentu, je li usvojen i kako e, se odnosi na e, sve što je stajalo u prethodnom programu i na kako se odnosi na preporukama za eurozonu. Sada se to počelo primjenjivati i za predstavljanje godišnjeg proračuna, odnosno njihovih prijedloga. I to je sve vezano za usvajanje e, zakona o financijama. E, moram nešto vrlo jasno reći. Europska komisija vrlo otvoreno je zna za nacionalne e, prioritete i za e, raspravljanje o nacionalnim proračunima. Mislim da se to prečesto, e, prerijetko koristi. Pozovite nas, mi ćemo doći na sastanke nacionalnih parlamenta. Važna je e, ta nacionalno koordiniranje, ali mislim da moramo napraviti i više od toga. To je upravo poruka predsjednika Junkera u izvješću petorice predsjednika. On je o tome govorio i kada je govorio o stanju Europske unije prošle godine. Dakle, potrebno je da Europska unija ima financijsku proračunski kapacitete za funkcioniranje. Ja sam u to duboko uvjeren i bio sam u to uvjeren kada sam radio i ne, obnašao i neke druge funkcije prije nego što sam postao povjerenik. Europska komisija je proračunski, jedno centralno proračunsko tijelo. Možda slično onoj kako e, imaju e, tijela u e, SAD-u. I to je neka vrsta riznice Europske unije koja će predstavljati zajednički element proračunske politike i raditi na e, globalnoj makroekonomskoj stabilnosti. Ali ako ima postoji proračun i riznica, postoji, treba postojati i političke predstavništvo toga, političko lice toga. Jednog dana će trebati postojati i ministar eurozone. I ja e, se e, apsolutno za to zalažem e, i, i sada, od sam u komisiji, i ranije kada sam sjedio u Europskom vijeću. A Europski parlament i nacionalni parlamenti moraju se organizirati kako bi se nad time provodio parlamentarni nadzor, demokratski nadzor. Evo nekoliko općenitih uvodnih riječi koje ću zaključiti vrlo jednostavnom primjedbom, a to je da je komisija vrlo značajan čimbenik u donošenju proračuna, ali ne radi se o postupku koji se nameće od ozgo, u potpunosti poštujem ovlasti nacionalnih parlamenta. Takvo koordiniranje nije napad na suverenost država, odnosno nacionalnih parlamenata. Već sada postoji mogućnost dijaloga, a taj dijalog bi trebao postati još više sustavan u budućnosti. Hvala vam, povjereniče. Govorite ovdje o suverenosti, ali ako je ona učinkovita, treba je dijeliti. Sada ću dati riječ gospodinu Francesku Boči koji dolazi iz talijanskog parlamenta i molim ga da ne govori dulje od pet minuta. On je zadužen za proračunska pitanja. Hvala lijepa. I e, dalje ću e, govoriti u skladu e, s ovim što je ranije rečeno na današnjem sastanku. Dakle, krenut ću od sadržaja talijanskih zakona i e, planiranja e, ekonomskog upravljanja na europskoj razini. Što se tiče rokova, e, trebamo dakle dijeliti i poštovati smjernice koje daju europske institucije. Podsjećam vas sve da je Italija u razdoblju koje se podudaralo s ekonomskom krizom koja je iza nas od 2008. do 2015. godine. Dakle, tih je godina Italija subokom reformirala svoj proračun i vođenje računa. Sve dok je e, fiskalno e, vijeće podržalo Dakle, naš proračun imali smo 2009. godine e, fiskalnu reformu, a 2012. godine došli smo sa uravnoteženim e, projektom uravnoteženog sporazuma, a sada smo, imamo e, e, mehanizam koji su prihvatili svi svi zastupnici. To je parlamentarni ured za proračun koje e, je izglasalo dvije trećine našeg skupštine. Mi smo dakle treći organ koji se izjašnjava o talijanskom proračunu. Dakle, njih je izglasalo dvije trećine zastupnika talijanskog parlamenta. Radi se o stručnjacima, kako talijanskim, tako i onim na međunarodnoj razini. Međutim, njih su izabrali zastupnici. Važno je da to naglasim jer mislim da je to nešto vrlo važno jer tako bi trebao funkcionirati buduće Europsko porezno vijeće European Fiscal Council. Talijanski parlament intervenira upravo u svim fazama eh, ko, eh, sporazuma. I čak i što se eh, količine tiče, mi sudjelujemo u tome da se poštuju svote, naročito one koje se odnose na javnu upravu. Među sadašnjim e, zagovornicima mjera štednje i oni koji se, e, su više liberalni, ko, a to su često vrlo e, euroskeptici koji stalno naglašavaju da ekonomska i monetarna unija ne može uspjeti, Dakle, protekli, prošli smo kroz vrlo tešku krizu, najtežu u posljeratnom periodu. I mnoge države članice su doslovne primjenjivale sva pravila, ali znaci oporavka još su jako slabi. Odakle krenuti neizbježno je e, činjenica da je u eurozoni BDP stalno manji od onoga u SAD-u i naravno u brzo rastućim gospodarstvima, ali i e, europskog prosjeka e, Europske e, unije sa 28 zemalja. I moramo vidjeti e, kakav utjecaj to ima na <clears throat> naše gospodarstvo. To je bilo vrlo teško apsorbirati. Dakle, primjenjivati sve ta pravila morali smo žrtvovati ulaganja, odnosno izvanja predviđena za investicije i to je zaista bio pravi problem. Europska emisija pokušala na to reagirati, e, založila se za Junckerov plan koji je trebao dati novih 30 i 315 e, milijardi plus 21 milijardu jamstava a talijanski parlament je šest mjeseci duboko proučio Junkerov plan, saslušao je sve i dao je naznake za mogući put, e, možda i jedan e, mukotrvni put koristeći i jamstvo Europske investicijske banke kako bi se na ovaj ili onaj način došlo do e, usklađenih E, obveznica. Neki e, optimisti govorili su o europskim e, obveznicama, ali mi bismo se zadovoljili nekim usklađenim obveznicama za financiranje javnih ulaganja. Kao što nas je posjetio Junkerov plan je da se sadrži od jednog plana Europske središnje banke, a isto tako E, od takozvanog europskog e, sustav, sistemskog mehanizma ESM-a. Dakle, došlo je do poboljšanja, a sadašnji viškovi koje ne vidimo samo u Njemačkoj i Nizozemskoj javljaju se čak i u Italiji. To kažem jer da e, to nije tako Vjerojatno um, biste drugačije gledali kada kažem da izvoz nije dovoljan. E, iako su viškovi e, dobri, odnosno izvoz je dobar, ali to dovodi do makroekonske neusklađenosti i neravnoteže koju ne možemo zanemariti. To kažem jer je potrebno da Europa izađe iz krize ne samo intervencijama kao što se radilo o e, kada o tome da se više poradi na izvozu, već da se treba koncentrirati i na domaću potražnju. U tri mjeseca sljedećeg ćemo završiti državni proračun i e, mi ćemo tu predložiti neke novine e, koje, mislim, idu u skladu s onim što je predsjedavajući rekao na početku. Dakle, uz neke zaštitne mehanizme koji pokazuju demokratsku suverenost, a isto tako mi ćemo naš proračun izraziti na način na koji to želi Brisel. Hvala lijepa. Više puta se govorilo o proračunima eurozone, govorili su o tome od povjerenika, ministara e, i tako dalje. Mi u Europskom parlamentu pokušamo zamisliti kako bi trebao izgledati proračun eurozone. Odbori za ekonomske i monetarna pitanja kao i odbori za proračun su na tome radili. Gospođa Pervanš Berez i e, gospodin Reinhard Böge su u ime ta dva odbora upravo o tome govorili. Sada gospođa Berez najprije na tri minute. Hvala lijepa. E, jutrošnja rasprava zaista je vrlo bitna rasprava. Istovremeno mislim e, da je to rasprava koja se ne može voditi na teoretski način. S kolegom Reinhardom Begeom smo govorili o tome da smo apsolutno svjesni da bez obzira kako bude rezultat pregovora s Velikom Britanijom će se odraziti na naše rasprave ovdje, a s druge strane novi izazovi kojima se, s kojima se očavaju mnogi od naših gospodarstava, naročito sada kada moraju prihvatiti izbjeglice, to će također dakle, se odraziti na rasprave koje smo pokrenuli naglašavam na temelju radova i studija koji se već dugo vode. Znamo da je Europska komisija odlučila da će prijedloge načiniti do kraja godine u tom smislu, a e, bez obzira kako će se izjasniti ovog tjedna Europsko vijeće, ono će se morati kasnije više i eksplicitnije izraziti po tom pitanju. A Njemačka i Francuska, čuli smo, namjeravaju također dati prijedlog u tom smislu do kraja godine. Razlozi iz kojih smo se angažirali na tom planu su upravo ključne za ovu problematiku. Mislim da to radimo na prilično originalan način jer po prvi puta će se neko izvješće Europskog parlamenta usmjeriti na mogućnost postojanja proračunskih kapaciteta Europske unije, kako to neki skromno zovemo, a drugi pak to zove proračunom eurozone. To je po drugi puta da naša dva odbora, Ekon i Bađ, rade zajedno i e, želim se zahvaliti svima iz našeg odbora koji su na tome radili. Prvi puta smo radili baš po pitanju Junkerova plana gdje smo uočili određene manjkavosti vezani za ulaganja na razini Europske unije. I vidimo da se radi o manjkavostima koji su specifični za eurozonu i zato E, e, mislimo da je važno nazirati situaciju i pratiti je na razini eurozone. E, još nešto što je mislim važno za ovu temu. Često smo govorili u Europskom parlamentu e, pitanje koje trebamo još produbiti. Imate čast i privilegiju da ste na stolovima dobili uradak koji smo četveroručno izradili sinoć i gdje želimo reći u kom svjetlu mi gledamo to na što radimo. Imamo vrlo jasan cilj. To moramo napraviti ozbiljno jer tema je ozbiljna, a s druge strane u određenim rokovima kako bi se na tome raspravljalo u listopadu, a isto tako kako bi Europski parlament se uklopio radi rokove drugih europskih institucija. Neću se osvrnuti ono što je svemu ovom prethodilo, ali prije nego što mi predsjedavajući e, kaže da nemam više vremena, reći nešto o raspravi koja se otvara pred nama. E, povjerenik je govorio o načelu odgovornosti i solidarnosti. Mislim da su one u eurozoni trebaju odrasti u nuždi da ima svoj proračun, postoji trostruka problematika kako odgovoriti na simetrične i asimetrične šokove, kako e, odgovoriti na potencijalna ulaganja i njihovo privlačenje i kako e, da imamo gospodarstvo koje će moći pokazati da će ovo biti održivo gospodarstvo. Hvala gospodine Bege, imate riječ. Hvala lijepa predsjedavajući, dame i gospodo. Ovaj radni dokument kojeg smo zajedno napravili je tek početak vrlo, vrlo složenog posla koji smo odlučili obaviti i između s jedne strane Ekona, odbora Ekona i s druge strane proračunskog odbora Europskog parlamenta. Kad pogledate s čime se bavimo, kao prvo u tom dokumentu se bavimo povijesnom pozadinom prijedlogom petorice, prvo četvorice pa potom petorice predsjednika, s nekoliko prikaza iz teorije i znanosti koje ćemo još jednom daljem radnom dokumentu malo produbiti. I onda prije svega i ponajviše postavljamo pitanje, zato što bi htjeli da taj proces bude posve otvoren. I mislim i da vi kao naši kolege iz nacionalnih parlamenta i vi ste dakle toplo pozvani da nam dostavite vaše komentare. Jer vidite, ovo je tema koja je vrlo izazovna za sve nas. A rješenje problema mislim da možemo postići samo zajedničkim. Naravno, kod fiskalne kapaciteta fiskalnih ima nekih koji su vrlo, vrlo odbojni i prvo reagiraju totalno negativno, onda imate neke koji su vrlo oprezni, ali bi mogli na kraju jednog drugog puta zamisliti tako nešto kao što je zajednički evropski fiskalni kapacitet. Mislim da naš cilj mora biti postići jednu trajnu stabilnost eh, gospodarske i monetarne unije u Europskoj uniji i produbiti ju dalje iznad onog što smo već postigli. A mislim da smo u tom smislu proteklih godina već bitno napredovali i postigli puno. Unatoč tome, nemojmo se zavaravati. Dobro znam da je aktualno svladavanje krize, a gledajte, mi se ne borimo samo s jednom krizom, dakle da to što nas što nas je sad zadesilo da to neće nimalo pojednostavniti našu raspravu. Ali mislim da ako zajednički se prihvatimo svih izazova, isto tako zajednički moramo nositi i odgovornost za razvijanje perspektiva koje će nam pokazati jedan održiv trajni put u budućnost. Međutim, i to je vrlo potpuno jasno, isto tako nemam ni tu iluzija, bez zajedničkog solidarnog slodavanja izbjegličke krize, bez razumnog e, osiguranja štednih uloga i to zajedničkog rješenja za to, bez podnošenja dokaza da su do sada donesena načela, mjere i pravila, sve ono što smo odlučili do sad, da to jednostavno nije dovoljno, dovoljno duboko i dobro i obsežno implementirano. Bez svega toga nećemo uspjeti postići nijedan zajednički fiskalni kapacitet i svi će nam napori ostati uzalodni. Mislim dakle da jedno trajanje stabilizacija i produbljivanje monetarne ekonomske unije ne isključuje i jedan zajednički proračunski kapacitet, da pače debata o tome sastavni dio produbljivanja monetarne unije. Pre tome su za mene neke stvari od esencijalne važnosti. Cilj nam je jedan jedinstveno tržište koje će nas učiniti konkurentnim i koje u odnosu na gospodarsku i socijalnu suradnju zapravo će pojačati naš model gospodarstva, to je socijalno tržišno gospodarstvo u Europi i učiniti ga održivim, taj model. Naša moneta, naša valuta je euro, ostalo su izuzeci. To znači da zemlje koje su odlučile trajno ne sudjelovati u euro ne smiju tempo integracije eurozone ni usporavati ni određivati bilo kako. To je za nas ona crvena linija ispod koje ne idemo. Mi smo, ja sam dva puta u ime parlamenta već pregovarao o financijskom okviru. Jedinstvo proračuna je od ključne važnosti, to je upravo esencijalno. I sad moramo paziti da ne bismo zbog nužne, nužde i situacije u kojoj jesmo, E, jedan čitav niz vanjskih fondova instalirali i, i osnovali, što je parlament mora učiniti, a da pritom onda ugrožavamo, jer ne smijemo ugroziti jedinstvo proračuna. Biće i pitanja kojima ćemo raspravljati, kao recimo kako bi mogao izgledati takav jedan zajednički kapacitet fiskalni, o kojim veličinama govorimo, o kojim se dimenzijama krećemo i koje su zato sve odluke potrebne, koje će strukture tu sudjelovati, zatim kako će izgledati nadzor i odgovornost i jamstvo to, zatim jača parlamentarizacija snažnja i kažem jača parlamentarizacija dame i gospodo zato što je na samom početku već počinjen veliki grijeh koji se ne smije više ponavljati. Kad su šefovi države vlade u jednoj noći odlučili uzeti 60 milijardi eura, u jednoj noći sami odlučili kako bi dokazali platnu sposobnost, solidarnost i čvrstinu Evropske unije. Ali to je slomilo i totalno prekršilo sva prava koje je parlament imao u Evropskoj uniji. Vidim, evo tu je Landa Masur koji je bio onda E, predsjednik odbora za proračun Europskog parlamenta. Mi smo to u kasnim godinama popravljali, međutim e, posezanje za 60 milijardi eura ispod gornje granice vlastitih sredstva, sredstava i to za to je apsolutno nužna konzultacija, dogovor s Europskim parlamentom, bar to. Zbog toga mislim da se i u ovo uklapa jako dobro rasprava o većoj parlamentarizaciji. A sjetimo se da je prošle godine kad su šta se događalo kad su kohezijski fondovi već jedan put stvoreni, stvoreni su zato da bi slabije zemlje približili euro. Prema tome što ćemo, hoćemo li kapacitet naš fiskalni stvarati unutar financijskog okvira, izvan financijskog okvira, hoćemo li to raditi sa specijalnim, posebnim, dakle vlastitim sredstvima i koji će biti uvjeti za to da postoji većina koja će izglasati takav jedan kapacitet i pokrenut ga a onda moramo i vidjeti šta moramo prije toga u eurozoni generalno učiniti da se stabilizira situacija više kako bi uopće imali šansu da to uspije takav jedan veliki naum. Hvala gospodine e, Bege. Sada će imati raspravu pod predsjedništvom gospodina Duisenburga. Hvala gospodine. Vera, Vera, sad vam ja, ti si radila, budem ja. Hvala. Hvala lijepo gospodine. Requests Imamo čitav niz zahtjeva za riječi i ja bih vas molio prvo da nam kažete vaša mišljenje i pitanja koje se izravno odnose na ova četiri govornika, a onda nakon toga nam možete reći kome konkretno želite uputiti svoje pitanje od naših govornika koji su na panelu. Prvo imamo gospodina Diasa iz Portugalskog parlamenta. Dobro jutro. Ja bih prvo želio e, uputiti zahvalu našim govornicima u ovom drugom dijelu panela. Bili su to vrlo zanimljivi prilazi. Međutim, moram skrenuti pozornost na dva aspekta. Prvo, mi smo stvorili Uniju na temelju zajedničkih ciljeva, a to je mir i zajedničko blagostanje. Treba nam mir, ali istodobno i stabilnost, proračunska stabilnost. Međutim, to nije bio glavni cilj u samom početku. Ako mi želimo koordinirati i uskladiti nacionalne proračune, onda nam trebaju još dodatni instrumenti kako bi e, mogli takav jedan rast e, odvesti napred, pogotovo u eurozoni i znamo da bi stvaranje jednog takvog fiskalnog kapaciteta u eurozoni bio vrlo važan kako bi se mogla provoditi prava istinska politika konvergencije i istodobno se boriti protiv svih asimetričnih šokova jer e, ništa nije savršeno pa ni eurozona. I u tom kontekstu ovaj dokument kojeg nam je pripremio Europski parlament nada se koristan. Druga stvar je, da želim ukazati kako su različiti važni instrumenti jednostavno odgađani, odluka o njima je odgađana, a to je bilo nažalost i prevažno da bi se riješio javni dug kako bi se doista dovršila bankovna unija i kako bi se stvorilo jedinstveno stabilno tržište kapitala u Europskoj uniji. To je sve, naravno to odlaganje takvih financijskih instrumenata je stvorilo dodatni pritisak na naše nacionalne proračune. A upravo ti evropski nacionalni proračuni su oni koji, iz kojih se trebaju sredstva izdvajati dalje i u Evropsku uniju i bez njih nema nikakvih investicija, ni javno-privatnih. Prema tome, molim, mislim da bi Evropska komisija i Evropsko vijeće trebalo shvatiti da postoje različite situacije u zemljama članicama, što znači da dolazi i do različitih mogućnosti za javne financije i ostalo, ali tu mislim e, da bi trebali to apsolutno voditi u voditi dakle pažnju tome. Hvala, sada imamo predstavnika iz Nizozemskog parlamenta. Hvala lijepo, predsjedavajući. Još jedno, ja bih ponovio pitanje koje je gospodin Bakar isto iz Nizozemskog parlamenta već načao danas ujutro. To je nedostatak legitimnosti kod donošenja odluka o fiskalnom paktu. Mislim da činjenica s kojom se ovdje bavimo, a to me rekao i naš kolega zastupnik iz Italije, kako fiskalni pakt ima jednu veliku grešku koja zapravo dolazi od toga što imamo manjak demokratskog upravljanja. I ja sam uvjeren da nam to neće pomoći u ostvarenju planova. Prema tome, jedno stvaranje nacionalnih vijeća za konkurentnost, koji se u ovom e, fiskalnom paktu zove na ovisna vijeća za konkurentnost, možda će i pomoć. U Nizozemskoj, kao što je gospodin Dajstoplan rekao, smo mi, mi već imamo takvo jedno neovisno vijeće za e, fiskalno vijeće, odnosno vijeće za konkurentnost. I mislim da možemo njihova iskustva koristiti. Međutim, dok bez obzira na to koliko oni imaju već stručnosti i iskustva, ipak su oni prvenstveno uključeni u nizozemsku nacionalnu politiku. I prema tome mislim da bi taj to vijeće i njihova iskustva kada bi se izvukla van iz toga da bi bili onda pod prevelikim diktatom makro ekonomskih modela koje nam Evropska unija namiče i to za idućih 30 godina. A da bismo zaista pojačali stvaranje takvih fiskalnih neovisnih vijeća diljem Evropske unije na temelju onog izvješća pet petorice predsjednika koji su govorili o tome kako treba formalizirati način upravljanja. Mislim da bi takva jedna stvar samo produbila sve ove moje strahove da nemamo dovoljno legitimiteta, odnosno E, direktnog opravdanja. Pa onda ono što je rekao gospodin i mislim da bi ostatak demokratskog procesa na taj način bio dalje ograničen i zbog toga de facto patio. Hvala lijepo, gospodin Alan Isedin iz Finske. Hvala. Hvala predsjedavajući i hvala vam na ovoj vrlo zanimljivoj raspravi. Nakon financijske krize svi smo im se morali suočiti sa tri glavna izazova, dakle popraviti ekonomiju kako bi ona počela opet rasti, izbalansirati javni dug, javne financije i spriječiti e, novu krizu, novi financijski slom. Na potpuno je jasno da nam je zato trebalo puno suradnje i u eurozoni i u čitavoj Europskoj uniji. Ali pritom moram naglasiti koje su bile najvažnije načela za nas. Prvo, otvorenost koje moraju biti za nas prioritetne. Dakle, moramo biti otvoreni i transparentni. Zatim, učinkovitost u implementaciji svih propisa, dobro upravljanje na svim razinama. A kad govorimo o tim planovima posebno, i valja naglasiti potrebu za solidarnošću, a u tom kontekstu i većom vlastitom odgovornostu, pogotovo na tržištu, financijskom tržištu. Inače, će se dogoditi one stvari koje smo već nažalost i vidjeli, a to je nedostatak bilo kakvog morala, a inače ćemo imati i takve teške situacije koje smo već proživjeli da europskoj evropskoj krizi. I mislimo da bi takve stvari mogle ugroziti same temelje Evropske unije. Međutim, ako je naša odgovornost dovoljno jaka, onda će se stvari možda uspjeti spriječiti. Mene zanima kako vi povjereniče Moskovi, eh, gospodine Moskovici, vi gledate na pitanje morala kod djelovanja na financijskim tržištima. Hvala lijepo. Sljedeći je gospodin Morsan iz Europskog parlamenta. Hvala. Nekoliko napomena i komentara o fiskalnom kapacitetu unutar eurozena. U skladu sa onim što su rekli su izvjestitelji Pervanš Berger, koje puno zahvaljujem, i kolega Berger, kojima zahvaljujem na izradi izvješća. Sa strane Europskog parlamenta smo od samog početka tog procesa sudjelovali, zbog toga ova razmjena mišljenja danas apsolutno dobrodošla jer za nas od velike važnosti. No da krenemo od koncepcije investicija koju je spomenuo povjerenik Moskovici. Da, investicije jesu ključ za stvaranje rasta, za otvaranje novih radnih mjesta. Međutim, moram reći da prostor za djelovanje kod javnih investicija je vrlo, vrlo ograničen, jer javno trošenje i trošenje javnog sektora je u cijeloj Europi puno prevelik, a u nekim državama čak e, i ugrožavajuće visok, tako da je tu prostor za manipulacije i za djelovanje vrlo, vrlo sužen i skučen. Zbog toga bih rekao da je cilj fiskalnog kapaciteta unutar europske zone upravo da potakne privatne investicije i to još više nego da potakne javne investicije kojih teško da će biti. I zbog toga mislimo da su strukturne ekonomije jako bitne kako bi našu ekonomiju učinile privlačnim privatnim investitorima. U skladu sa onim što je rekla Parvaš Beres, konvergentnost unutar eurozone, ja, apsolutno da, i to s među najkonkurentnijim gospodarstvima, ali jasno je da onda poboljšanje konkurentnosti postaje od jedan od ključnih prioriteta. Ja bih također volio da se nastavi jedna iskrena i dubinska analiza svih instrumenata s kojima smo djelovali i kako se trošio novac Evropske unije do sad. Koji su rezultati koje smo postigle koristeći financijske instrumente, uključujući one najnovije. Najnovije kao što je Evropski fond za strateške investicije, ESIF. I zadnja moja napomena u vezi odnosa članica eurozone i onih zemalja, trećih zemalja izvan e, i zemalja izvan eurozone. Naravno da trebamo popraviti upravljanje unutar eurozone i stvoriti jedan fiskalni kapacitet, a u kondicionalnost koja je zato vezana i dakle uvjetovnost tog fiskalnog kapaciteta je jedan od središnjih ključnih argumenata koji se moraju, dakle i kriterija da se ispune argumenata koji govore u prilog stvaranja tome. Što se tiče Možete li, molim vas, zaključiti? ću vrlo brzo. Dakle, zemlje koje ne žele pridružiti e, se euro, njima moramo dati neko uvjerenja u duhu onog što je rekao premijer Cameron, da se to na njih neće negativno odraziti. A one zemlje koje žele se pridružiti eurozoni u nekoj srednjoročnom razdoblju, 3, 4, 5 godina, tim zemljama mislim da trebamo dati pravo da ako žele se financijski angažirati, da im trebamo i, tu, i da imaju pravo glasa i stanovitog utjecaja na proces donošenja odluka u vezi fiskalnog kapaciteta, njima treba dati tu mogućnost. Hvala lijepo. A sada prelazimo na neka od odgovor, neke od odgovora koja su ta pitanja postavljala prva, sva pitanja prva su išla na račun povjerenika Moskovicija, pa onda dajemo riječ gospodinu Moskoviciju, a nakon toga našim izvjestiteljima je Madame Perez i gospodin Ber... Bob euh, Ja ću nastojati analizirati e, potrebe i ograničenja u, ekonomskoj i proračunskoj politici. To su pocrtali e, mnogi zastupnici ovdje. E, e, proračunska politika je dugo vremena bila e, podvrnuta konsolidaciji, bila je neutralna, a sada je pomalo pozitivna prema rastu. Većina zemalja eurozone i one izvan nje sada se moraju suočiti E, sa krizama, e, kriza izbjeglica, e, kriza terorizma, mogućnost Brexita, nadam se da se to neće dogoditi. Zatim upravljanje grčkim problemom, financijska kriza i socijalna kriza, sve to Eh, nam dozvoljava da kažemo, međutim da se Europa polagano oporavlja. Međutim, imamo problema koji nisu samo proračunski. Eh, ja, ja sam razgovarao sa gospodinom Getrenom. Eh, imamo sada već velika ulaganja moramo biti svjesni da imamo, da moramo razviti javne politike koje će nas mnogo koštati. E, ovdje mislim naročito na izbjeglice. Gospodin Šojble je dao jedan prijedlog e, da se e, nametne porez na benzin, na goriva, kako bi se financirao prihvat izbjeglica. Mislim da možda nije nužan porez za to mi smo djelomično odgovorili na to pitanje e, dodjeljivanjem neka e, sredstva e, iz drugih fondova. Moramo si postaviti prava pitanja. Imamo ovdje jedan trajan izazov, skupi izazov koji moramo usvojiti instrumente solidarnosti uključivo i solidarnost sa Njemačkom koja je e, najjača ekonomska sila u Europi e, kako ona ne bi sama odgovarala na te šokove. Dakle, imamo proračunska ograničenja, imamo e, financijske potrebe. Treća tema koja se tiče financijskog kapaciteta ili proračuna eurozone. Tu postoji nekoliko pitanja koje si moramo svi e, postaviti. E, čemu će služiti taj e, proračun? će nekoliko funkcija. Neke će funkcije biti prioritetne. Stabilizacija, dodjeljivanje, redistribucija, preraspodjela mm, E, ministar e, Padovan se također uključio u ovu e, diskusiju. Imamo i problem nezaposlenosti koji treba riješiti financijama. To je prva, prvo pitanje na koje treba odgovoriti. Drugo pitanje je pitanje opsega tog proračuna, a treće pitanje su sredstva. Odakle će doći sredstva za proračun? Mm, to se tiče e, e, ne samo proračuna Europske unije, već i vlastitih e, sredstava. Na tome je radio gospodin Mario Monti. To pitanje treba riješiti u okviru razmišljenja o proračunu proračunu eurozone. Čuli smo i odnose, e, e, pitanje o odnosima iz zemalja eurozone i zemalja izvan nje. E, neću se miješati u pitanja koje rješava vijeće. Kao ministar financija, a zatim kao povjerenik, sudjelujem u radu svih tijela, uključujući ECOFIN Dakle, o ti odnosi, e, konkretan e, primjer, e, bankovna unija, mi smo svi na njoj radili zajedno, jer se ona tiče ne samo zemalja članica eurozone, već i drugih članica. Moramo znati da li možemo ići i dalje u toj artikulaciji. O, o tome se raspravlja u vijeću, naravno. Moramo poštivati ova, ovu dvojnost. E, činjenica da e, e, postojemo, postoje zemlje izvan eurozone, ne treba sprečavati integraciju zemalja unutarnje. I mm, zadnje, pitanje demokracije, morala, što se tiče eurozene. A kad budemo imali riznicu, europsku riznicu, e, morat ćemo imati i demokratsku e, kontrolu koja će biti e, učinkovita i legitimna. To ide i za egzekutivu, dakle izvršnu vlast i a moramo imati i parlamentarnu kontrolu E, tu imamo dvije, dva područja, dvije teme. E, prvo je Europski e, parlament. Parlament Eurozone je Europski parlament. A tu imamo specifičnu organizaciju za zemlje Eurozone. Imamo i nacionalne parlamente u ovom forumu ovdje. Možemo zamisliti da, da ćemo u budućnosti E, ići i dalje u, u toj suradnji. Hvala lijepa. Ili gospodin Berger ili gospođa Perez. E, molim tri minute svaki od vas. Gospodin. Jedna primjedba o tome što je rekao gospodin Moskovisi o izbjegličkoj krizi. 80. E, članak ugovora govori o, sluč, u slučaju masovnog priliva izbjeglica e, govori se o pravednoj raspodjeli financijskih opterećenja. Međutim, nemamo odredbi o provedbi i niti imamo za to proračun. E, e, dati ću vam primjer. Institut za Europske eh, ekonomske studije u Manhanu je izračunao da moramo poći od toga da nadilaženje e, e, izbjegličke krize će kostati 30 eh, eh, milijardi eura godišnje. Ako to skupimo na europskoj razini, onda moramo ili promijeniti proračune ili se e, o, dotaći onoga što se smatra u mnogim zemljama kao tabu, ali bez e, solidarnosti e, ne možemo financirati rješavanje ovog problema. Tu moramo imati solidarnost, a to nije jednosmjerna ulica. Gospodin Diaz je govorio o instrumentima. Moramo govoriti o boljem korištenjem e, postojećih e, e, instrumenata. Strukturni fondovi, to je bezuvjetno potrebno. Važno je da analiziramo postojeće instrumente što se tiče složenosti, učinkovitosti i tako, tako dalje. Inicijativa za zapošljavanje e, mladih imamo 3 e, milijarde eura koje su zato predviđene, međutim to nije iskorišteno e, do sada u potpunosti. Na čemu to leži? Što je razlog? Moramo ili imati neke strukturne reforme kako bi se ti programi iskoristili. Prije no što govorimo o svjež, svježem e, novcu, moramo imati bolje zakonodavstvo. To dolazi u prvom redu. E, fiskalni odbori. E, što se tiče tih fiskalnih poreznih vijeća, dakle, govorim sada ponovno o tom konceptu talijanski odbor koji se time bavi je izabrani odbor. Njega su, e, je izabrao talijanski parlament, zato je ta tijelo autonomno i neovisno. A e, procjene koje daje e, su procjene koje se jednoglasno prihvaćaju. U listopadu 2015. godine govorilo se i donijela se odluka o tako jednom neovisnom tijelu, a Trebalo bi dakle da se koordiniraju radovi nacionalnih tijela i treba eliminirati sve što bi moglo ići na uštrb neovisnosti takvog dijela. Jer radi se o tijelu koje bi koordiniralo e, dakle e, nacionalna tijela i njihov rad i naglašavam još jednom radi se o izabranim tijelima. Gospodin Moskovici govori o e, europskom proračunu. Jasno je da kada postoji proračun treba postojati i riznica, ali zato je potrebna volja stanovnika i e, moramo tu pokazati želju da mnoge naše e, dugove i mnogo drugo objedinimo. Moramo paziti kako radimo jer sada glavni zadatak za izlazak iz krize ima Europska komisija. Hvala lijepa. Sada riječ ima gospođa Berez. Hvala lijepa. E, telegrafski samo. E, u ovoj prvoj rundi pitanja e, imali smo sada i pitanje izbjeglica, to je pitanje broj jedan. Ključno pitanje, jučer sam dala e, neke prijedloge, e, treba pružiti ruku Wolfgangu Schäubleu. E, to je ključni element Eh, na kojem trebaju, eh, na koje treba odgovoriti eh, Evropljani, naročito članovi eurozone, kako bismo odgovorili na specifično pitanje Njemačke, ali i općenitije na pitanje solidarnosti. Na tome treba poraditi. Naš portugalski prijatelj je rekao da su situacije različite u različitim zemljama članicama E, e, e, stoga moramo imati fiskalnu poziciju na Europskom niju i onda stanovišta, to jest pristupe koji se ravnaju po situaciji u zemljama članicama. Demokratska legitimnost. Moramo, ako imamo proračun eurozone, onda ćemo raditi E, ćemo e, e, preći od problema koordinacije na problem upravljanja proračunom. Tu će onda odnosi između nacionalnih parlamenta i Europskog parlamenta biti drugačiji. Nemam oporavka, dugoročnog oporavka bez javne intervencije. E, čuju se ideje tu i tamo ka, da da a, a, kad bismo imali potpuno fluidno e, tržište kapitala da bi onda sve funkcioniralo. E, bez javnih garancija to neće biti slučaj. I na tome mi radimo i dati ćemo e, učinkovite i konkretne e, prijedloge kako bi pojačali e, kapacitet eurozone, a naši sugrađani imaju pravo to od nas i očekivati. Hvala lijepa. Sljedeće javljanje za riječ, gospodin Mue iz Francuske, nacionalni parlament Francuske. Hvala lijepa. Ova rasprava o koordiniranju ekonomskih politika, naročito protračunskih politika, zaista je nužna ako želimo da naša e, ekonomska e, monetarna unija e, u potpunosti zaživi. Koordiniranje ne znači da svi trebaju raditi apsolutno isto. Koordiniranje znači da se politike koje trebaju biti relevantne na nacionalnoj razini, dakle izbjegava se da one ne budu primjerene europskoj razini. To je naravno banalna činjenica, međutim prisjetimo se kakva je situacija bila za vrijeme recesije. U svim europskim državama došlo je do smanjenja deficita, politika deficita koje su bile vrlo e, relevante na nacionalnoj razini, međutim pokazale su se u mnogim zemljama vrlo e, restriktivnima i čak su išli na uštrb javnog deficita. Prema tome moramo imati stvarnu raspravu i mora se objasniti kakve se politike žele, kakva mješavina politika na europskoj razini. Treba se raspravljati o različitim idejama, ono što je rekao Pierre Moscovici da bi Europska komisija mogla doći predstaviti e, prijedlog tih politika u svim nacionalnim e, parlamentima, što je izvrsna ideja. A fond za strateška ulaganja apsolutno je ključan ne samo da bi se amortirali e, i šokovi, već isto tako kako bismo izbjegli krize, borili se protiv recesije, a istovremeno polučili rezultate na drugi rok jer vidimo koliko je se recesija negativno odrazila na ulaganja. Trebamo dakle napredovati na razini eurozone, ne možemo više raditi ovako na klimavim nogama. Hvala. Sada gospodin e, Balauros iz Grčkog parlamenta. Možda nisam dobro izgovorio ime e, zastupnika Balauros. E, on trenutno nije u dvorani. Dobro. Onda gospodin Harpers iz Nizozemske. Hvala lijepa. Sadašnjem dijelu konferencije govorimo o načinu na koji se trebaju riješiti problemi koji su doveli do problema kako u pojedinim državama, tako i u Europi. Mislim da moramo govoriti o važnim ulogama parlamenta. Kolega iz Nizozemskog senata postavio isto pitanje i zato je važno da e, i Europska, e, Eurozona ima vlastito porezno tijelo. Ali ja želim uputiti pitanje povjereniku Moskoviciju. To fiskalno tijelo, fiskal board, može li ono biti u potpunosti neovisno od Europske komisije? Morate uzeti u obzir sve složene aspekte proračuna iz pakta o stabilnosti kao i u paktovima dvije, e, dvaju i šest mjera. Moramo uvijek imati u obzir i e, fleksibilnost. A složenost koja sada postoji je problematična zato što ima previše mogućnosti za izuzeća na nacionalnoj razini. I ja kada e, proučavam situaciju sa krizom igaranata, mislim da će to biti e, vezano dakle za e, kredibilitet e, samog proračuna. Vrlo je teško naći metode kako bi se našao jedinstveni sustav usvajanja proračuna. Zanima me što o tome misli Europska komisija i kako bi mogla reagirati. A sada dajem riječ um, kolegi iz Bugarske. Hvala predsjedavajući. Naravno, htjeli bismo zaista podržati ideju usklađivanja proračunskih i fiskalnih politika država članica. Jučer smo govorili o mogućnosti da se uskladi porezki sustav, a gospodin Moskovis je rekao da bismo trebali započeti sa neizravnim oporezivanjem. I ja se pitam nije li to bolje od usklađivanja izravnog e, oporezivanja, međutim je li to pravi korak? Mm, čuli smo također jednu pojednostavljenu usporedbu sa SAD-om, ali moramo raditi na usklađivanju izravnih poreza jer neizravni porezi različiti su od zemlje do zemlje. Jednostavno se pitam zašto e, mi idemo u jednom drugom pravcu. Možda je to oko lakše postupiti, ali nisam siguran da je to ispravan potez. Imam još jedno pitanje o proračunskim viškovima. E, odnosno fiskalnim viškovima. Samo Njemačka je imala porezki višak 2015. godine, a to nije bilo dovoljno da se riješe niti problemi vizane za migrante. E, koja zemlja još može imati fiskalni višak? Po mom mišljenju niti jedna osim Njemačke. Kako ćemo izvojiti sredstva za takav proračun? Dakle, ako do takvog nečeg dođe, da, do poreznih viškova, do njih dolazi jednom u 40 godina u jednoj jedinoj zemlji. I još jedno pitanje, što misle mm, te kako će e, njemački zastupnici glasati e, da će oni svoj, u, svojim proračunskim viškom financirati odnosno jamčiti proračun Velike Britanije teorija poreznih viškova se e, mora ažurirati. I još jedno pitanje vezano za izbjeglice. Potrebno je da budemo odgovorni prema državama koje su izravno u to uključene u Aziji, na Bliskom istoku i u Africi, jer moramo biti E, solidarni s njima. Kolega iz Njemačke. Hvala lijepo, cijenjene kolegice i kolege. Prvo, ne vjerujem da može doći do slučajnih e, proračunskih planova ili zaključenog proračuna za neku godinu, jer to apsolutno ne bi imalo nikakav demokratski legitimitet. Prema tome, rad na proračunu je rad na temelju vrlo konkretnih rezultata koje smo dobili kroz svoje planiranje i projeciranje tog proračuna. I to je ono što nam treba i u Evropskoj uniji i u nacionalnim zemljama članicama. Puno, smo slušali danas o demokratskom legitimitetu i o evropskoj solidarnosti i koherentnosti. Međutim, ima i zemalja u kojima nije tako prisutna uvijek svijest o europskom zajedništvu i mislim da to treba i kroz proračunsku politiku i kroz sve ostalo njima približiti da mi u svakom slučaju se moramo orijentirati prema željama ljudi, da mi moramo odgovarati našim stanovnicima, ljudima i za to naravno zahtjeva puno više odgovornosti. Više puta se ovdje ukazivala i na pakta stabilnosti, rastu, ugovoru o o stabilnosti koordinacije i upravljanja. Međutim, isto tako tu postoji jedan stalni sukob koji ne zanima toliko ljude koje ovdje više ima prava, koji je legitimiraniji demokratski gledano da tu uradi što. Ne, to njih ne zanima toliko, njih zanima da se vide rezultati onog što smo mi iz tih, u te ugovore ulili, što smo svojedobno dogovorili i zapisali u tim evropskim ugovorima. I onda je pitanje kako ćemo dalje tim. Ovdje čujem puno želji za jačem koordinacijom za jednim proračunom eurozone, za jednim ministarstvom financija. Međutim, što bude veće poštivanje, jače i dublje poštivanje ugovora, to im će veća biti i pripravnost da se sudjeluje u takvim prijenosima nadležnosti, i da se odričemo sve više svoje suverenosti. Hvala sada, Madame Perez. Hvala, Portugal. Thank Mr. President. Hvala lijepo, gospodine predsjedavajući, u ime Portugalskog parlamenta. Da, ovo je danas bila jako važna rasprava, pogotovo činjenica da sada zajedno razgovaramo o ulozi nacionalnih parlamenta i njezin njihovim odnosima s Europskim parlamentom i općenito njihovom utjecaju u donošenju proračunske politike, u donošenju proračuna. To je dakle jedna politička, isto tako koliko i gospodarska rasprava. I znamo da su mjere određene kao i evropskim instrumentima, već koje su nam na raspolaganju. Međutim, te mjere u biti potiču iz one žestoke politike štednje i rezova. I mislim da to neće puno napretka donijeti. Pokušava se sada to sve skupa koordinirati da bi bilo bolje ali prije, na kraju se to sve odražava na zemlje i to vrlo različito. Sjetimo se samo da posljedice e, zakona o proračunu nisu jednake po Njemačku, Italiju ili Portugaliju ili tako dalje. I upravo tome da razlici bih volio, voljela ovdje govoriti. Naime, opći dojam građana Europe je takav da oni više da su izgubili povjerenje u Evropsku uniju, da je Dakle, oni smatraju da gledaju sa nepovjerenjem, pa čak neki puta i neprijateljske. A to je izravni rezultat onog demokratskog deficita koje su neke zemlje podrgnute zbog onih ograničenja u proračunskoj politici. Jer ako jedna zemlja želi u ime svojih građana, ako želi drugčije djelovati, onda biva kažnjena i gubi mogućnost odlučivanja. Imamo isto tako demokratski deficit ako su tržišta iznad ljudi, iznad nacija, ako, kad govorimo, i ako su ona veći prioritet od ljudi. A kad govorimo o koordinaciji, moramo govoriti i o koordinaciji, ali i o solid demokraciji. A tu, u tom pogledu, trebamo ob izbaciti, prestati koristiti instrumente koji se nameću ljudima protiv njihove volje. Ja sad govorim o ugovoru o proračunu, jer on ne ostavlja puno izbora ljudima, oni de facto mogu samo jednu opciju poslušati i moraju. Recimo, mi imamo takve krize kao što pitanje izbjeglica. I ovdje je ta su, su solidarnost o kojoj se govori, čak ide na ide apsolutno na teret suverenosti pojedinih zemalja. Hvala, mi imamo još ukupno tri govornika. Prvo je gospodin Loj iz Finske, nakon toga predstavnici Latvije i Francuske. Izvolite. Hvala lijepo. Jasno je da eurozona zahtjeva ekonomsku koordinaciju, međutim, nakon što sam slušao današnju raspravu i osjetio atmosferu koja ih je popratila, Vidio sam koji je glavni problem. Imamo dvije različite realnosti. Imamo jednu realnost koja ide ovdje na europskoj razini i ceže do e, nacionalnih razina, ali se odnosi samo na institucije parlamenta. parlamente. I drugu realnost, a to su naši građani. I mislim da te dvije realnosti, realnost europskih i nacionalnih institucija tijela vlasti, ne smiju biti predaleko od ove druge realnosti, odnosno od ljudi zbog kojih mi postojimo, naših građana. Zbog toga jednostavno ne mogu pre, oduševljeno podržati ovo što sam čuo od ministara Eurozone, a to je planovi da donesu vlastiti fiskalni e, vlastiti fiskalni kapacitet, odnosno de facto jedan proračun za eurozonu, zemlje eurozone. Mislim da bi se svaka vlastita odgovornost ostalih država pritom dovela veliko pitanje kao njihova mogućnost da funkcioniraju i rješavaju svoje probleme. Hvala, a sada još kolega iz Latvije. Jedno pitanje, molim, koje se odnosi na transparentnost prvo financijskog sektora. Kako biste komentirali izjave da je razina odgovornosti financijskog sektora u Sjedinjenim američkim državama ostala viša od one u Evropskoj uniji? I dalje, Naime, izvješća o odgovornosti su Europi koja su provedena um, internetskim internetskim upitnicima je to pokazala i zato se pitamo zašto i kako. Drugo pitanje, kad govorimo o proračunskoj politici i proračunskom koordinaciji, smijem li sad postaviti, um, kad imam već tu rijetku priliku, mogu li povjereniku Moskoviciju postaviti ovo pitanje? Dakle, E, s obzirom da smo imali sustavnu krizu u kreditnom sektoru koja je izazvala dobrim dijelom financijsku krizu, dovela je, a uzrok je bio de facto ogroman privatni dug iz domaćinstava i, i poduzeća. I sve to skupa se prebacilo na teret javnog sektora. Sada, da li bi gospodin Moskovici na kraju mogao dati svoj vlastiti lijek kako privatni dugovi koji se ponovno nakupljaju ne bi stvorili ponovno jedan takav kobni mjehur ekonomski koji je završio onim slomom. Hvala lijepo, a na kraju Madame Loraži iz Francuskog parlamenta. Hvala lijepa predsjedniče, ova rasprava je vrlo zanimljiva Završila bih suverenitetom nacionalnih parlamenta. Gospodine Moskovici, vi ste e, spomenuli poštivanje e, nadležnosti nacionalnih e, parlamenta. To je spomenuto danas ujutro. Imamo i moment konvergencije ekonomske, fiskalne, socijalne E, to ste spomenuli kad ste govorili o raspravama o jamstvu za e, nezaposlene. E, fiskalna konvergencija neke se države bore protiv agresivnog poreznog planiranja. Dakle, treba spriječiti i porezne utaje E, dakle, imamo države e, i njihove nadležnosti i konvergenciju. E, možemo li održati tu dvojnost, suverenitet i konvergenciju na svim nivoima koji je drugi dio te dvojnosti? Čemu ćemo dati prednost? E, možemo li napredovati u toj situaciji koja je e, situacija ravnoteže, što nije lako. E, koordinacija partnerstva između nacionalnih parlamenta i Europskog parlamenta je ključni element za uspjeh te dvojnosti tog para. I još posljednji zahtjev za riječ a onda e, će nam panelisti dati e, zaključke. E, moramo završiti prije 13.15. Gospodin Carello iz Italije postavlja pitanje. Hvala lijepa. Htio bih se vratiti na pitanje tog poreznog tijela u Europskoj komisiji. E, to će se vijeće sastojati od predsjednika i četiri člana. Međutim, taj odbor će odlučivati u najvećoj mogućoj mjeri konsenzusom, baš na način na koji se donose odluke u Europskoj komisiji. A kada konsenzus neće biti moguće, onda će se odluke donositi jednostavnom većinom. Zato vam je važno koliko je bitno odrediti kojeg profila će biti te osobe koje će biti članove odbora za javne financije. Htio bih postaviti pitanje povjereniku Moskovisiju. Kakvi će objektivnim mjerilima Europska komisija procjenjivati te međunarodne stručnjake kako bi oni u maksimalnoj mogućoj mjeri odražavali na države i e, kako bi oni bili e, autonomni. Mislim da se treba slijediti italijanska metoda e, kao smo mi izabrali za naše fiskalno vijeće i da u najvećoj mogućoj mjeri u tome trebaju sudjelovati nacionalni parlamenti, barem prilikom definirana mjerina kojim će komisija imenovati članove tog tijela. E, trebao bi i nacionalni parlamenti i Europski parlament sudjelovati o, o objektivnoj izradi metoda i ciljeva tog tijela. I još jedno pitanje o tome kako će naknade za to primati oni koji će raditi u tom tijelu i svo njihovo osoblje. Tko je definirao taj trošak? Je li postoji proračunska linija da se izdvoji dakle, za te dodatne troškove? Hvala. Sada ću reći, e, dati riječ mm, gospodinu Moskviciju e, za konačni komentar. Evo, dvije minute. E, pokušati ću e, govoriti ne dulje. E, prvo pitanje je vezano za politike i takozvani e, policy mix, dakle koje ćemo politike koristiti. To je pitanje vezano za dugove i danas možemo reći da imamo jedno općenito pozitivnu fazu, ali je javni dug sada se povećao za više od 30% od kako je došla kriza, a plaćaju se ogromne kamate za e, otplatu duga. Međutim, tu se radi o raspravi o kojoj bi se trebalo kolektivno pristupiti. Što se tiče e, duga, javni i privatni dug i dalje su zaista veliki izazov za ekonomske politike E, u godinama koje dolaze. Ja ne mislim da smo sada došli do stvaranja mjehura kao onih koji su doveli do krize. A sada, zahvaljujući bankovnoj uniji, imamo solidni bankovni sustav. Ipak, mislim da ćemo prilikom izbora politika morati e, vidjeti e, da što ćemo izbaciti, dakle pretjerane mjere štednje koje bi išle na uštrb gospodarskom rastu i isto tako sve ono što je dovelo do e, krize iz koje smo izašli. Uglavnom naše su banke sada solidnije, međutim situacija je i dalje vrlo e, nestabilna, vi to sami jako dobro znate. E, što se tiče fiskalnih aspekata i tog vijeća teško je mnogo toga ostvariti zato što treba jednoglasno dogositi odluke, ali u svakom slučaju potrebna je potpora nacionalnih parlamenta. Ja radim protiv izbjegavanja plaćanja poreza i utaje poreza i na vijeću Ekofina sam predložio prijedloge o transparentnosti vezano <clears throat> za izvještaje po zemljama. Trebamo vidjeti dokle ćemo trebati doći. E, što se tiče PDV-a, sljedećeg tjedna ćemo u komisiji raspravljati o PDV-u i tu ćemo se boriti protiv masovne prevare vezane za PDV. Ali PDV će uvijek ostati u nadležnosti nacionalnih država mi smo tu samo da bismo dali neke okvire, a do usklađivanja će doći, to će učiniti same države članice. Mi želimo učinkovito oporezivanje, što bi značilo da konačno e, e, multinacionalne tvrtke plaćaju porez u zemljama u kojima ostvaruju dobit. I još jedno pitanje o tim, e, tom fiskalnom tijelu, ono mora biti neovisno i e, mora raditi kako ex e, ante, tako i ex poste u svakoj državi članici, ali ne smije spreča, se sprečavati da Europska komisija radi svoj posao koji dalje mora nadzirati europski proračun. Naše su ovlasti e, vrlo važne, ali autonomija je isto vrlo važna. Zahvaljujem se gospođi Lukaži koja je govorila o suverenosti i konvergenciji, jer to je upravo srž Europske unije. Mi smo e, u jedno tijelo spojili nacionalne države, a zato nam je potreban i rad nacionalnih parlamenta i europskih parlamenta koji sve više i više moraju raditi zajedno. Mi sada radimo na prvoj fazi e, programa o kojem sam govorio, a druga faza će biti i još važnija, a to je faza upravljanja i demokracije koja bi trebala zaživjeti krajem 2017. godine. Ja e, vas e, postičem da ne čekate kraj 2017. godine da se bavite tim pitanjima i da se bavite pitanjima demokratskog nadzora jer e, to je važno i e, e, ne možemo čekati da se završi sa cijelim ciklusom političkih događaja od britanskog referenduma i drugih važnih događaja. Hvala sada gospodin Bege ima riječ. Hvala lijepo. Evo, malo prije, mislim, portugalska kolegica još jedan puta pozvala za solidarnošću. Ali vidite, ovi padobrani za spašavanje su stvarno veliki izraz solidarnosti. Ja sam toga nemojmo zaboraviti na financijski okvir od 960 milijardi eura do 2020 o strukturnim fondovima od 330 milijardi i fondovima za ruralni razvoj od 95 milijardi. Dakle, otprilike od 490 milijardi od onih 960 pomažu regijama, pa tako i mojoj u Njemačkoj, dakle ja potičem, to je jako puno zajedničke solidarnosti. I u pokušaju da se pojača i vrati konkurentnosti i da se jačaju strukture. Ali vidite, budućnost uvijek počinje doma Ko ne napravi domaću zadaću, nema ni pravo tražiti solidarnost. A ako ste malo prije se još jedan puta govorilo o pitanju e, fiskalnog kapaciteta i proračunskih politika. Evo vidite, u moje vlastitoj zemlji imamo kočnicu za bilo kakvo pravljanje davnjih e, dugova i bilo kakvih kredita. Ako to učinimo, radimo, bit ćemo sankcionirani. I ko u dobra vremena treba radi, mora naravno i štediti za teška vremena. Ako to nije činio, onda mora uz tuđu pomoć preboliti pre ta teška vremena. Ali vidite, onda isto tako mora i učiniti svoj dio i svoju domaću zadaću i ono što se od njega traži da bi za drugu krizu u budućnosti poduzeo adekvatne mjere i imao rezerve. Ja, sam jako za subsidijarno, za političku i ekonomsku konkurenciju i u Danskoj i u Europskoj uniji posuda, jer drugčije strukture koje su betonirane starom neće funkcionirati. Međutim, istodobno ono što nam se sa ideologijama potpuno suverenim nacionalnim državama ovdje nameće i da sve mora biti konsenzualno, to neće ići, jer to ni Evropska unija, ni monetarna i ekonomska unija neće u budućnosti moći podnijeti, a biti pritom uspješna. Hvala, madame Perez. Hvala, hvala na ovoj raspravi. slažem se sa Reimerom Begeo. E, povlastet je da smo imali ovaj e, dokument unaprijed. E, svi moramo razmišljati o pitanju ako u svakom nacionalnom parlamentu i ovdje u Europskom parlamentu možemo definirati okvir demokratske legitimnosti. Tu mislimo o proračunskoj kapacitetu eurozone u našem radnom dokumentu se o tome govori. E, na tome e, radi već od 70-ih godina. E, sjetimo se McDougala. Tim se pitanjem bavimo još i danas. Spomenuta je neophodna solidarnost na području prihvata izbjeglica. A, gospodin Boča ima riječ kao posljednji. Hvala lijepa. Zaključit ću tako što e, sam pribilježio neke od citata. Podsjećam vas e, da ćemo svi mi sudjelovati na, u dvije važne stvari, a jedno je ažuriranje strategije za 2020. godinu e, koja se mora zasnivati na rezultatima ali moramo vidjeti što nije funkcionirao i gdje smo dobili vrlo razočuravajuće rezultate za smanjenje siromaštva i povećanje broja radnih mjesta. A e, perspektiva uklapanja fiskalnog pakta u europsku normativu, mislim da tu možemo vidjeti e, ozbiljno razmišljanje u e, usvrštavanje toga u jednu realnu makroekonomiju. Dakle, to su dvije važne stvari, ali moramo krenuti od toga da je potrebno da e, vidimo e, kako se može boriti protiv svega onoga što stvara makroekonomske neuravnoteženosti, između ostalog ti pročunski viškovi vezano za izvoz. Hvala, sad ću daći riječ gospodinu Artviju koji će zaključiti sastanak. Moram e, vam samo reći da ćemo započeti poslije ručka u 14.45. Sada radimo dulje 15 minuta i onda ćemo početi 15 minuta kasnije. Gospodin Artvi, izvolite. Hvala. Evo, zaključit ću sada i e, moram reći da mi je jako drago što smo vodili ovu raspravu. Ona je bila bogata. Moram reći da smo zapravo preuzeli na sebe veliki rizik onoga dana kad smo odlučili da Europska unija treba imati E, vlastitu valutu euro. Mislili smo da ako imamo valutu koja će biti siroče jer nema svoju državu, da onda možemo e, time upravljati da imamo vladu koja će vati određenim pravilima, ali vidjeli smo da nismo uspjeli niti e, poštovati sva pravila, niti kazniti tome i e, to smo platili ne, grčkom krizom, a razina e, gospodarskog rasta u eurozoni nije zadovoljavajuća. U velikom broju zemalja nezaposlenost je masovna. Zato se moramo zapitati kako treba time upravljati. Eurozona je zapravo velika solidarnost. I kada smo trebali izvojiti e, za, e, za e, europski mehanizam za stabilnost i za drugo. E, to nije platilo 28 europskih država, već one koje su članice europske eurozone. Što znači da je potrebna i velika odgovornost. Mislim da demokratska legitimnost se može kompenzirati time što ćemo imati jak parlamentarni nadzor od strane nacionalnih parlamenta i Europskog parlamenta. I članak 13. Eh, govori upravo o tome o fiskalnom paktu. A mi moramo reći, gospodine povjereniče, pripremamo sada izvješće i slažem se s vama, moramo žurno djelovati i moramo ipak pokazati određenu dozu smijanosti. E, Europski građani su ipak e, oni koji e, se zalažu za euro, a oni isto tako očekuju da se eurozonom bolje upravlja. Moramo e, djelovati tako da ih ne bismo razočarali. Hvala.